krećemo odmah s glasovanjem. Gospođo Bilbao, vi ste htjeli nešto reći? Lijepi pozdrav, gospođo predsjednice. Ja sam došla ovamo iz odbora za ribarstvo, ali sam zaboravila karticu za glasovanje, pa vas lijepo molim da zabilježite moj glas kada dignem ruku. Isto vrijedi za vas.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 Dobro. Idemo sa sporazumom između Europske unije i vlade Narodne republike Kine o određenim aspektima usluga o zračnom prijevozu. Otvaram glasovanje. Gospođa Bilvao je pronašla svoju karticu. Gospodine Rike. Le vote est clos. U redu, zatvaram glasovanje. Vaš glas je bio pozitivan, dakle to nije 42, jer tu smo brojili gospodina Rikea, nismo vas zaboravili, nego 43 glasa. To je službeni rezultat. U redu, onda prelazimo odmah na razmjenu mišljenja. sa Majom Markovčić-Kostelac, izvršnom direktoricom Europske agencije za pomorsku sigurnost. Stiže, tu je. Dobrodošli, gospođo. Merci beaucoup. Hvala lijepo, dragi kolege. Drago mi je što možemo na našem odboru pozdraviti gospođu Markovčić Kostelac, izvršnu direktoricu Europske agencije za pomorsku sigurnost. Nakon izbora 2019. godine odlučila sam pozvati izvršne direktore triju agencija u nadležnosti našega odbora za promet i ovdje želim eh, dobrodošlicu našoj izvršnoj direktorici koja je 1. siječnja 2019. stupila na dužnost. Mi smo došli u posjet u veljači ove godine i od početka smo imali vrlo dobru suradnju s ems tako da je sada na vama da nam predstavite glavne uspjehe ove agencije kao i njezinu buduću strategiju. S obzirom da je pomorstvo da kako u središtu naše pozornosti. Hvala, izvolite, imate riječ na šest minuta i nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Možete, hoćete li govoriti engleski? U redu. Dear Madam President, members of the European Parliament. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, doista mi je velika povlastica što sam danas ovdje po prvi puta 2019. godine. Drago mi je također da mi je pružena prilika da vam kao novim članovima odbora TRAN kažem nekoliko riječi o našoj novoj petogodišnjoj strategiji koju je naše upravljačko tijelo donijelo prošli mjesec. Svi znamo da je pomorstvo ključno za europsko gospodarstvo. U svijetu više od 80% trgovine robom otpada na pomorstvo, a otprilike isto toliko vrijedi i za Europsku uniju, oko 33% trgovine unutar Europske unije se odvija putem europskih luka. Jednako tako Europska unija je važan igrač i na međunarodnoj sceni s obzirom da na Europsku uniju otpada oko 40% ukupne tonaže. Kako se povećava e, trgovina morem, tako se povećava i važnost luka u e, međunarodnoj trgovini u Europi. Isto tako se povećava i kompleksnost e, pomorstva. Pomorstvo je po samoj svojoj prirodi dinamično i ima međunarodnu dimenziju, a promjene su konstantne. Tako da možemo doista reći da je upravo sada taj sektor na prekretnici. Međutim, e, ne treba nas iznenaditi da tehnološki razvoj mijenja naše svakodnevno poslovanje i neće vas iznenaditi da je automatizacija u području pomorstva kao i potpuno autonomni brodovi nešto što nas uskoro čeka. Mislim da će također e, usmjeravanje prema korištenju goriva koje se naslanjaju na fosilna goriva e, transformirati pomorski sektor. Tu postoji potencijal za smanjenje ekološkog otiska u pomorskom prometu, ali isto tako i prilika za gospodarski rast, pametna rješenja i bolju uporabu tehnologije. No kao što znate tu su i brojni izazovi od sigurnosti do socijalne dimenzije. Mi u EMSI pripremamo se da budemo u stanju odgovoriti na te izazove te da možemo olakšati ove promjene u skladu sa našim ovlastima te da na najbolji način iskoristimo resurse kojima raspolažemo. E, što se tiče institucionalnog okvira, kao što vam je poznato, imamo novi Europski parlament i novu komisiju e, i definirani su novi prioriteti, a EMSA će dati konkretan doprinos ostvarenju tih prioriteta. Novi višegodišnji financijski okvir koji će stupiti na snagu 2021. godine još uvijek je u tijeku pregovora i zahvalna sam ovome odboru što je aktivno podržao zahtjev EMSE da podrži stabilan proračun u realnom smislu i e, računam na vašu trajnu potporu i u ovom smislu. Prije nego što vam predstavim našu novu strategiju, dopustite mi da vam ukratko predstavim našu agenciju. Agencija je osnovana 2002. godine kao dio takozvanog paketa Erika 2, što je bila reakcija na katastrofe tankera Erika i Prestiž kada je zagađeno na stotine kilometara evropske obale. Zadaće EMSE definirane su osnivačkom uredbom koja je mijenjana više puta, posljednji puta 2016. godine, kako bi europska suradnja vezano uz e, obalnu stražu e, ušla u naš e, mandat. Temeljem osnivačke uredbe EMSA je decentralizirana agencija Europske unije osnovana u svrhu da se ostvari visoka uniformna učinkovita razina sigurnosti u pomorstvu, zatim prevencija i reakcija na zagađenje brodova, te odgovor na morsko zagađenje zbog plinskih i naftnih e, instalacija. Time se također doprinosi općoj učinkovitosti u pomorskom prometu. Temeljem naše osnivačke uredbe EMSA postiže ove ciljeve pružajući državama članicama i Europskoj komisiji tehničku i znanstvenu pomoć te visoku razinu ekspertize u provedbi zakonodavstva Europske unije koje se odnosi na pomorsku sigurnost i prevenciju zagađenja od strane brodova te e, u praćenju provedbe i evaluaciji učinkovitosti e, mjera koje se provode. EMSA također ima i niz operativnih zadaća te e, usluga koje nudi u slučaju zagađenja naftom e, kao i pomorskog nadzora. Agencija raspolaže sa oko 83 milijuna eura. E, naš upravni odbor sastoji se od predstavnika 28 država članica Europske unije e, te Island, Norvešku i Europsku komisiju. Imamo 270 visoko kvalificiranih djelatnika. Inače nam je sjedište u Lisabonu još od 2006. godine kada je agencija tamo premještena. Većina naših djelatnika e, ima obrazovanje u području pomorstva ili informatike i u ovom sektoru u kojem prevladavaju muškarci moram istaknuti da imamo 36% djelatnica, a moj je cilj da dosegnemo ravnopravnost do kraja mog mandata, tako da imamo 50% žena, 50% muškaraca da to bude u skladu sa našim višim rukovodstvom gdje imamo tri muškarca i tri žene. Kao žena na čelu EMSE imamo i ženu isto tako predsjednicu odbora TRAN i povjerenicu za zaduženu za promet te predsjednicu Europske komisije pa bih rekla da smo u tom smislu doista ostvarili rodnu ravnopravnost u EU i posebno u prometnom sektoru i na taj način i primjerom možemo pokazati kako podržavamo e, dakle ovogodišnju inicijativu IMO-a vezano uz ravnopravnost žena. Mi pomažemo Europskoj komisiji u izradi novog zakonodavstva i brinemo se za harmoniziranu provedbu e, međunarodnih i europskih propisa diljem Europske unije. U tom kontekstu smo ove godine odradili 22 službena posjeta državama članicama, 16 inspekcija e, priznatih organizacija, te smo također izvršili inspekciju pet trećih zemalja u svrhu e, dakle vezano uz sustav certifikacije. Ove godine ćemo se baviti pitanjem e, izbijanja side of steering and Dakle, požara na brodovima. E, mi nudimo također izgradnju kapaciteta nacionalnim tijelima, njihovim djelatnicima, e, te se brinemo za harmonizaciju u EU i izvan nje. Prošle godine je tisuću službenika prošlo našu obuku gdje smo se koristili najnovijom tehnologijom uključujući i alate za učenje na daljinu te virtualnu realnost. Mi također radimo na instrumentima kojima se pruža potpora um, obavljanju inspekcija na brodovima u europskim lukama. TETIS uh, je naš uh, takav vodeći instrument E, te imamo dva instrumenta, odnosno dva alata koje se posebno bave pitanjima zaštite okoliša. Imamo dakle TETIS EU za kontrolu e, emisija u zraku i TETIS MRF koji se tiče emisija stakleničkih plinova, energetske učinkovitosti i emisija CO2. Također e, smo Također prikupljamo i analiziramo informacije o pomorskim dobrima. Svakoga dana imamo 16 milijuna poruka iz brodova e, vezano s 96 tisuća brodova. Isto tako nudimo e, usluge nadzora kojima se zemlje kojima se također e, omogućuje bolja sigurnost i zaštita okoliša i zahvaljujući našim instrumentima e, i alatima za odgovor u slučaju naftnih mrlja možemo pomoći državama članicama u slučaju kada se pojavi naftna mrlja ili neka druga izvanredna situacija. E, prošlih mjeseci smo mobilizirali plovila u e, nesrećama vezanih uz Ulise, CLS Virginia i Grande Amerika. Osim toga, Isto tako provodimo i 10 operativnih vježbi godišnje. U našem portfelju imamo 7 Airpasa e, koje smo 2019. godine koristili za opći nadzor na moru, 16 misija, e, zatim praćenje misije, jedna misija i također podržavamo intervencije u slučaju pojave naftnih mrlja. E, sada nekoliko riječi o strategiji. kako sam se pridružila MC prije godinu dana, moj Prvi zadatak bio je izraditi novi višegodišnji strateški okvir. To sam odradila putem jednog inkluzivnog procesa zajedno s Europskom komisijom, državama članicama, industrijom te predstavnicima socijalnih partnera i e, kroz naš upravni odbor. Mi smo zahvaljujući tome dobili jedan realan, ali i ambiciozan dokument kojim se EMSA prepoznaje kao agencija koja se doista nalazi na e, koja doista predvodi u tehnološkom razvoju i služi kao centar izvrsnosti za pomorske poslove. Mi imamo e, pet ključnih stvari, a to su 5S, dakle na engleskom sustainability, safety, security, simplification i surveillance. Za svako od ovih pet područja identificirali smo strateške prioritete i niz strateških ciljeva. Istovremeno smo definirali na koji način ćemo ostvariti rezultate u tim područjima i u tom kontekstu smo definirali EMS-u kao pružatelje usluga visoke razine i to E, usluge koje se pružaju državama članicama i Europskoj komisiji koji su naši glavni dionici. Mi ćemo im nastaviti nuditi usluge najviše kvalitete kako bi oni mogli sa svoje strane na najučinkovitiji mogući način e, odrađivati svoj posao. Također smo pouzdan partner. EMSA će intenzivirati suradnju s drugim tijelima Europske unije i generirati još veću dodanu vrijednost za pomorski sektor. Imam još jednu minutu. Dobro. U tom slučaju ću doista morati protrčati kroz ovih naših 5S. Dakle, prvi S, sustainability, odnosno održivost. Mi smo to namjerno definirali kao prvi stup kako bismo pomogli Europski zeleni plan i dodatno razvili svoje znanje, ali i operativne sposobnosti u području emisija u zraku, i, e, ali isto tako i što se tiče konvencionalnog zagađenja. Tu konstantno radimo na razvoju svojih kapaciteta u slučaju pojave zagađenja. Međutim, to bismo morali ponovno analizirati e, kada se budu koristila alternativna e, goriva i kada ćemo morati ponovno definirati ove instrumente koje koristimo. S obzirom da smo mi agencija za pomorsku sigurnost, mi smo utvrdili e, plovila visokog rizika Eh, često se radi o iznimno velikim kontejner brodovima eh, ili putničkim brodovima, ribarskim brodovima, ali isto tako i brodovima koji ne pripadaju konvencionalnoj dimenziji plovila, to će biti naš prioritet tijekom idućih pet godina. Naravno, eh, autonomni, autonomni brodovi svakako trebaju biti uzeti u obzir sa stajališta sigurnosti, komunikativne dimenzije života u hibridnom okruženju, ali isto tako i sa e, stajališta definicije različitih usluga koje EMSA pruža i kako se one prilagođavaju jednom novom okruženju. Što se tiče sigurnosti, uvijek moramo imati na umu pomorsku dakle temeljni element pomorske sigurnosti, a to su ljudi visoko obrazovani, motivirani pomorci na brodovima koji su ključni za osiguranje sigurnosti. I u promjenjivom okruženju gdje imamo autonomnih brodova moramo svakako uzeti u obzir i socijalni aspekt, a posebno i obrazovanje, odnosno obuka novih poboraca. Motivacija mlađe generacije da se priključi ovoj je od najvećeg značenja i vjerujemo da podizanje, u podizanju svijesti EMSA ima važnu ulogu. Sigurnost e, je jedan od naših portfelja i tu vidimo mogućnost EMSA da se dalje razvija, da se dalje razvija svoje sposobnosti kako bi osigurao europsko pomorstvo e, izvan, e, izvan europskog geografskog područja kada se radi o terorističkim činovima, pljačkama i piratstvu. I tu EMSA je dionik glavnih koja bi mogla pružiti dodatnu vrijednost. Kibernetička sigurnost je naravno također važan element za to i svakako i to uzimamo u obzir. Što se tiče nadzora, EMSA je se pozicionirala u samo središte pomorske slike i neprestano pružamo kako e, pomorske nacionalne, e, nacionalna tijela, tako i druge institucije Europske unije sa neprestanim, e, dakle, pružamo informacije o rastu pomorskog sektora, pružamo im tehnologiju da objedine znanje koje mi dobivamo iz dobivenih informacija. U tom kontekstu želimo dalje istražiti kako možemo pomorskim državama pomoći u operacijama istra, e, e, traganja i spašavanja zajedno sa našim znanjem. Dakle, mi objedinjujemo e, informacije o stanju na moru temeljem informacija koje dobivamo od brodova, od satelita, isto tako i u novije vrijeme temeljem promatranja dronovima. Isto tako sve više istražimo kako koristiti umjetnu inteligenciju da bismo predvidjeli i spriječili smrtne slučajeve na, upomorstvu. Jedan od stupova u našem programu rada je svakako pojednostavljenje, e, a to je konkurentnost europskog brodarstva i pomorstva općenito također ovisi o smanjenju e, administrativnog opterećenja i stvaranju stvarnog europskog sučelja, zahvaljujući nedavno usvojenoj uredbi gdje na, na čijoj provedbi zajedno radimo sa Europskom komisijom, vjerujemo da ćemo bitno pridonijeti smanjenju e, administrativnog opterećenja za brodarstvo, što naravno ima pozitivan učinak za pomorstvo općenito, jer će smanjiti potrebno vrijeme koje brodovi provode u lukama. U tom kontekstu također želimo vidjeti EMSU da, e, da bude e, više angažirana u jednom širem logističkom lancu, a da ne, e, ja znam da sam prekoračila svoje vrijeme, samo želim jednu konačnu stvar podvući, naglasiti, mi koristimo jako puno tehnologiju, ali čvrsto vjerujem da je naš E, glavni kapital upravo profesionalno dobro obrazovno osoblje. Imamo 270 visoko obrazovanih profesionalaca i kada imate tu vrstu kapitala u kući, onda to možete pokazati svojim vlastitim primjerom. Dakle, mi smo organizacija koja ima pomorski mandat i ima mandat ozelenjivanje, dakle razvoj E, neškodljivih tehnologija za okoliš. I upravo svojim primjerom moramo pokazati drugima. U tom smo kontekstu pokrenuli jedan projekt pod nazivom Zelenija EMSA gdje provedbom e, provedbom sustava EMSA sa različitim mjerama želimo zaista pokazati kako se to može postići kroz vlastiti primjer. Tako provodimo zabranu e, jednokratne plastike u našem sustavu. Također ćemo koristiti 100% e, električnu energiju iz obnovljivih izvora energija. Također e, uvodim elemente održivosti u javnu nabavu i isto tako u našim prostorima imamo punjače za električna vozila. Isto tako naš team building je posvećen također jednom e, na jednoj plaži e, koja će biti mjesto održavanja e, naše godišnje priredbe. Zahvaljujem i pozivam vas da nas posjetite u MC možda da se priključite našim snagama, dakle da združimo zapravo snage da u ozelenjivanju EMSI kao jedna od vodećih europskih institucija ispričavam se što sam toliko dugo govorila, ali nadam se da sam pojasnila o čemu se radi. Hvala vam lijepo na ovom izlaganju. Sada ćemo otvoriti raspravu. Kao što ste i sami rekli, pomorstvo će se suočiti sa nekoliko velikih izazova. Vi ste naveli onaj prvi, e, s obzirom na globalno zagrijavanje. E, pitanje je na koji način će se pomorski sektor e, pomiriti sa novim zelenim planom Europske komisije. Minus 57%, to je brojka koju je navela Europska komisija, vidim da se neki smijulje. Dakle, kako ćete uspjeti postići ostvarenje tih ciljeva? Recite nam konkretno što treba poduzeti, to je veliki izazov. Ne ja tada, Pričekajte samo malo, ovo je opće pitanje, ja sam postavila pitanje kao predsjednica komisije, naravno ima i drugih izazova, ali mislim da će kolege postaviti pitanja. Gospođa Teller, imate dvije minute u ime kluba zastupnika Pučana. Eh, hi, miss, eh, thank you very much. Hvala vam lijepa na vašem sveobuhvatnom prikazu rada agencije i čestitke na e, uspješnosti uravnoteženja odnosa muškaraca i žene. Dolazim iz Austrije i e, dakle naravno da pomorstvo onda nije moje prirodno okruženje međutim kao zastupnica u ovom parlamentu svakako e, priznajem dodanu vrijednost koju vaša agencija pruža stoga vam zahvaljujem na tomu imam pitanje vezano za nadzor EMSA pruža Um, um, određena sredstva za automatsko praćenje ponašanja kako bi se otkrile anomalno ponašanje um, i isto tako radite na novim algoritmima koji će uh, upravo taj alat za pravljenje, uh, za praćenje uh, ponašanja pretvoriti u analitički alat. Rekli ste da koristite dronove i satelite u nadzoru mora, isto tako istražujete mogućnost E, satelite na visokoj e, e, visini. Dakle, moje je pitanje kako plovilo koje prolazi sredozemlje, a da ne bude otkriveno i kako je moguće da se ljudi još uvijek utope, što treba zapravo promijeniti i koje dodatne sposobnosti nadzora trebate kao EMS-u. Hvala gospodine Danielson. Imate manje od dvije minute. Hvala vam lijepa i hvala na prezentaciji. Iskoristit ću ovu priliku pa ću govoriti švedski. EMSA na svojoj web stranici opisuje činjenice da, činjenicu da je došlo do povećanja rizika od nesreća zbog povećanog prometa, ali isto tako i povećanog prijevoza opasnih roba. I to ima učinak na okoliš, ali naravno i ljude koji rade na brodovima. Danas, e, kada opisujemo kako se ti rizici mogu smanjiti kroz tehnički razvoj, ali isto tako i kroz regulativu, odnosno kontrole. Dakle, moje je pitanje – Smatrate li da mi kao zakonodavci bi trebali staviti prioritet upravo na kako bi e, pomorstvo bilo sigurnije, kako bi e, radna mjesta posada bila sigurnija, kako to možemo ostvariti i kako naravno e, možemo smanjiti utjecaj pomorskog sektora na okoliš. Monsieur Bozatias, vous voulez pas prendre la parole? Vi ne želite uzeti riječ? Gospodin Bozadjaz, izvolite. Niste zatražili riječ. U redu, onda ispričavam se. Onda vas e, bez veze pitam. Gospodine Kof, izvolite. Hvala lijepa i hvala na vrlo zanimljivoj prezentaciji e, gospođi Kostelčić, u vašoj prezentaciji govorili ste o više od 3000 e, nesreća svake godine, 3290. Želim se usredotočiti na trenutak na gubitak života. Možete li komentirati gdje se događa taj gubitak života, dakle gdje su smrtni slučajevi, gdje su trendovi tijekom duljeg vremenskog razdoblja kada se radi o gubitku života u europskim vodama, a onda konkretnije vezano za tragičnu gubitak života na Sredozemnom moru, dakle onih ljudi koji pokušavaju doći u Europi koristeći naravno neprikladna plovila. Može li, možete li komentirati ulogu vaše e, agencije u pokušaju ograničavanja e, slučajeva utapljanja na tim plovilima u Sredozemlju? I drugo pitanje je vezano za vašu vezu sa nadležnim tijelom za e, svjetionike budući da oni imaju novu ulogu vezanu za informacijske tehnologije i signale. Dakle, možete li nešto nam reći o odnosu e, između vaše agencije i agencije zadužene za svjetionike? Dakle, prvo pitanje je vezano za e, gubitak života, trendovi u gubicima života i ulogu vaše agencije vezano za stragičan gubitak života na sredozemlju i drugo, vaša veza sa e, nadležnim tijelom za svjetionike širom Europe. Hvala vam lijepo. Sada ću ponovno dati riječ e, kolegici iz kluba zastupnika Renew, kolegici Naktegal. Najprije se daje riječ koordinatorima koji su voditelji svojih e, klubova, a nakon toga zastupnicima. Izvolite, gospođo Naktegal, imate riječ. Hvala lijepa na prezentaciji. Želim se usredotočiti na e, instrument sigurnosna mreža. To je e, alat koji bi treba brže odgovoriti na e, nesreće, posebno kada se radi o nesrećama na moru i u u tom informacijskom e, sustavu za praćenje e, informacije se prikupljaju i e, pohranjuju na razini Europske unije. Mislim da je to vrlo dobar alat i naravno informacije trebaju dolaziti od lučkih vlasti. No, nažalost, sektor je suočen sa vrlo kompleksnim ili nekoordiniranim pravilima i procedurama kako mi možemo poboljšati situaciju u tom pogledu i što je uloga EMSE u tome, jer kada se radi o našoj sigurnosti na moru, mislim da e, potpunost i e, e, pouzdanost je nešto što je i više od bitnoga. Hvala lijepa. Hvala gospođa Kuntura. Ispričavam se. hvala. Vi ne želite uzeti riječ, gospodine? Ne tražite riječ? Ulipa. No, ovaj- Niste mi zamjerili. Niste... Ne, ne, nema, ne zamjeram vam. E, očekivao sam da ću ja dobiti priliku. Hvala lijepa, gospođo Barkovčić-Kostelac, na vašoj prezentaciji. Prije nego što ste vi postala izvršna direktorica, bio sam u MC u Lisbonu i e, zaista je to impresivno bilo vidjeti tehnologijom koja je raspoloženo. Tada je, su postale teškoće, e, a odnosilo se na suradnje različitih tijela Europske unije vezano za sigurnost. I čak uz, e, sa čamcima i plovilima koji e, napose u sredozemlju e, isključuju signale, vi ste mogli recimo Frontexu pružiti informacije o tome što se stvarno događa. Postoje li poboljšanja u tom pogledu jer u tom elementu nezakonitog prijevoza e, migranata su zapravo uzroci velikim e, nesrećama, isto tako i e, proteškoće za države članice. Jeste li tu napravili poboljšanje vezano za suradnju sa Frontexom i drugim sigurnosnim agencijama? Hvala lijepo. Gospođo Kunundara, izvolite. Kuntura, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja također želim zahvaliti gospođi Markovčić-Kostelac na zanimljivoj prezentaciji i želimo, pozdrav, želimo ju pozdraviti još jednu ženu u ovome sektoru kojim dominiraju muškarci. Postoje optimistične i ambiciozne ciljeve vezano za iduću, uh, za iduću godinu, međutim želim spomenuti element uh, održivosti. To je nešto čime ćemo se baviti tijekom idućih godina. Vi ste uh, s pravom rekli da postoji strategija, ali želim čuti još neke detalje o elementima, instrumentima, alatima koje ćete koristiti tijekom idućih godina kako bi se borili protiv zagađenja na moru. Vi ste to spomenuli, ali želio bih željela eh, bih čuti više o vašim aktivnostima koje vi provodite, koji su vrlo važne za sprečavanje zagađenja na moru i e, sprečavanju nezakonitih aktivnosti vezanih uz to. Moramo poboljšati situaciju. Imali smo plovila i smrtne slučajeve na moru u nedavnoj prošlosti vezano također za migracije kako vi vidite situaciju, vidite li da se situacija poboljšava kako bi se eh, ti, te nesreće na moru eh, izbjegle? La parole Montero, izvolite dvije minute. Hvala lijepa gospođo predsjednice i Naravno, zahvaljujemo našoj gošći na njezinoj prezentaciji. To je doprinjelo tome da imamo potpuni pregled o aktivnostima EMSE vezano za države članice i Europsku komisiju. Ono što smo čuli odnosi se na sigurnost, a isto tako i na digitalizaciju, ali isto tako na borbu protiv klimatskih promjena. Znamo Ovdje se radi i o tome da se e, treba boriti protiv zagađenja na moru, e, koji dola, zagađenja koje dolazi od tankera s naftom. Imala bih nekoliko pitanja koji se odnose na e, nadležnosti ove agencije vezano za pomorstvo i zaštitu okoliša isto tako vezano za e, relevantne direktive, e, posebno vezano za smanjenje emisija CO2. Što se tiče okvirnog zakonodavstva, koliko e, se daleko otišlo u provedbi? Prošloga tjedna na plenarnoj sjednici imali, donijeli smo rezoluciju o kopu 25 gdje se također radilo o pomorskom prometu. Kako smatrate da je pomorski sektor pripremljen? Koje ciljeve taj sektor još mora postići? Kako kako bi se e, koristili recimo čistija goriva Dakle, što je vaše mišljenje o tome kako se to može provesti vezano za e, luke i europska plovila? I na posljedku, prema vašemu e, iskustvu, e, smatrate li da mi kao zastupnici možemo jače pomoći pomorskom sektoru kada se radi o borbi za smanjenje štetnih emisija? Dakle, koje mjere e, bi tu bile primjerene. madam. Gospodin e, Liberacki, hvala vam lijepa. Ono što je rekla gospođa Kostelac je istina. Dakle, europski pomorski promet je u u ženskim e, rukama. Naša predsjednica odbora je žena, vi ste žena, naša povjerenica je mjera. Ja sam e, bija e, nazočana na sastanku Europske udruge e, pomorskog sektora, jahtnog sektora i rečeno je da EMSA nije zainteresirana za djelovanje unutar jahti i malih čanamaca. Dakle, što se tiče postoje razlike u samim standardima što su jahte, odnosno čamci unutar različitih država članicama. E, drugo jest e, pitanje kvaliteta. Dakle, ne radi se ovdje o velikim e, brodovima, nego se radi o jako o velikom broju plovila. Dakle, općenito, to je dobar model za razvoj turizma i Iduće pitanje koje imam odnosi se na pitanje sigurnosti ne samo vezano za brodove nego i ljudi. E, radi se o slučaju poljskog kapetana koji se javio jednoj od zemalja u Latinskoj Americi E, i imao je sumnju e, da se u jednom od kontejnera nalazi e, krijumčarena roba. A on je zbog toga uhićen zato jer je prijavio taj slučaj i nitko mu nije do sada mogao pomoći. Vi ste agencija zadužena za sigurnost. Dakle, što je dakle tu postavljam pitanje sigurnosti ljudi koji rade na brodovima i posljednje pitanje smatrate podnosotile izvješća o kvalitetu e, osoblja na brodovima jer smo prije nekoliko godina e, Europski parlament donio je regulativu vezano za e, standarde kvalifikacija osoblja i zanimalo bi me čuti kako to funkcionira u praksi. Zahvaljujem na vašoj prezentaciji koja nam je dao predođbu o tome što radi vaš sektor. Hvala vam gospodine Liberatski. Prije nego što dam riječ kolegici. Imamo jednog člana koji ne može nikako napustiti odbor za promet. Wim van de Kamp, koji je ponovno u odboru za promet. Dobro nam došli natrag. Jeste li dobro? Da, Može se reći da imam puno i sredstava i vremena, osjećam se sjajno, e, no pomalo me muči i nostalgija. U svakom slučaju vi ste dobrodošli na naš odbor. Nemojte previše razmišljati jer e, više konzumacije nije dobro za naš planet. Tako da pripazite. Gospođo Bilbao, izvolite, imate sada riječ. Zahvaljujem i želim dobro jutro svima, uključujući da kako i našoj gošći jutros. EMSA se suočava s krizom. Agencija je nastala na temelju katastrofa Erike i Prestiža i možemo vidjeti na koji način je agencija rasla unatoč protivljanju nekih država članica. E, vi zapravo i danas dokazujete koliko nam je EMSA nužna. E, trebamo se baviti pitanjem e, onečišćenja mora. Spomenuli ste i brojčane podatke. Želim vam čestitati na djelovanju koje obavljate u interesu ove zajednice. Imam i pitanja. Kako stoje stvari s vašom suradnjom s Agencijom za ribarstvo? Ja sam naime članica eh, oba odbora i rado bih eh, saznala nešto više o vašoj suradnji i o načinima kako se to suradnje može poboljšati. Još jedno pitanje. Kakav je vaš odnos sa Centrom za analitiku koji se bavi suzbijanjem narkotika? Čuli smo da se koriste čak i podvornice u vodama Galicije, to su posrijedi astronomske količine droga. E, kako dakle surađujete s tim centrom? E, nadalje, smatrate li da imate dovoljne ljudske i financijske resurse? Kako biste se bavili svim ovim izazovima? La parole est Izvolite, imate riječ, gospođo Deparne. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća, gospođo Kostelac. Zadovoljstvo mi je vidjeti vas ovdje. Kao što smo čuli, mi sada zapravo plovimo put svijeta bez fosilnih goriva. Ima li umeđu vremenu EMSA kakvo gledište u vezi s opasnošću koja proizlazi iz naftnih i plinskih postrojenja? Ima li smisla pružiti daljnju podršku, organizacijski se pozabaviti mjerama kad je riječ o opasnostima za okoliš, a što proizlazi iz platformi za naftu i plin? E, u vezi s tim pitanjima također bih željela znati slijedom onoga što je pitala gospođa Nachtigal E, kako stoje stvari sa Safe si netom. E, primate li vi financijsku potporu od njih primjera radi? E, kako bismo se bavili programima digitalizacije na razini Europe a u kontekstu tih platformi. Hvala gospođo Deparne. Gospodin Novakov, izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo. Gospođo Kostelac, slijedom primjera Barbara Taler moram reći da dolazim i ja iz jednog brskog ili planinskog područja, dakle more nije moj nužno prvi e, okoliš. No, s druge strane, e, Bugarska je zemlja u kojoj se spajaju more i planine. A e, moje pitanje bilo bi sljedeće. Uočavamo sve više i više evropskih brodova koji e, plove pod drugim neevropskim zastavama iz raznih razloga, najčešće je posrijedi to što je to gospodarski konkurentnije ploviti naime pod nekom drugom zastavom e, pri čemu se plovila mogu registrirati praktički u bilo kojem dijelu svijeta. E, dijelom su međutim u igri niži ekološki standardi. Kakva bi bila vaša sugestija? kako bi bilo moguće privući te vlasnike brodova da registriraju svoja plovila ponovo u europskim zemljama, u Europskoj uniji, kako bi se tu plaćala davanja, odnosno porezi, e, umjesto da se koristi aktualna praksa registriranja u inozemstvu. Hvala gospodine Rike, imate riječ. Hvala vam predsjednice. Želim zahvaliti vama, gospođo Markovčić, na izlaganju. Imam dva pitanja za vas. Prvo pitanje e, se tiče toga da Europa ima periferna i ultraperiferna područja koja su vrlo udaljena i to na čitavoj zemlji i imaju više od 25 milijuna kilometara kvadratnih. E, koliko sredstava se izdvaja za te regije, kakve odnose imate s njima, imate li možda neki plan koji bi vam omogućio da budete više nazočni u tim područjima gdje se odvijaju neki vrlo važni europski interesi. Moje drugo pitanje e, tiče se vaših ovlasti u području zaštite okoliša. Do sada ste se bavili uglavnom prevencijom i e, rješavanjem posljedica katastrofa, dakle nepredviđenih e, okolnosti, međutim sada ćete imati povjerenika zaduženog za oceane u sklopu novog zelenog plana i što se tiče stanje oceana i njihove kvalitete, to će biti jedna od e, glavnih tema kojima ćete se baviti i kakav je odnos sa drugim upravama u komisiji. Pretpostavljam da će i jedna uprava biti e, stvorena koja će biti zadužena upravo za to. Imate li dobre odnose sa europskim znanstvenim ustanovama koje su zadužene za nadzor dobrog stanja oceana. Hvala vam gospodine Rike. Ja imam još jedno posljednje pitanje. Mnogo smo govorili o otpadu. Dakle, spomenuli smo otpad, e, posebno otpad u pomorskom sektoru e, koji je sve veći problem. Imate pravo, gospodine Rike. Zanima me kakva ćete partnerstva sklopiti da biste doista postigli to da pomorski sektor također uđe u tu ekološku tranziciju. Imam još jedno posljednje pitanje za vas koje je doista ključno i čini mi se da se o tome ne razgovara dovoljno, a to je zagađenje zraka. Naime, pomorski sektor, htjeli mi to ili ne, utječe i na zagađenje zraka a to je posebno vidljivo u području sredozemlja. Naime, brodovi emitiraju velike količine CO2, velike količine sumpora i sitnih čestica i to je doista problem u gradovima gdje dolaze te veliki kruzeri e, i to i doista loše za lokalno stanovništvo. Zanima me, hoćete li nam pomoći da doista uspostavimo zone sa niskom razinom emisija i hoćete li raditi s nama na osnaživanju direktive o sumporu i e, e, posebno kada je riječ o tim e, vrlo zagađujućim gorivima kojima se koriste brodovi, jer nije normalno da u sredozemlju ne postišemo ono što smo uspjeli postići na sjeveru, dakle u sjevernom moru, gdje imamo takve zone s niskom razinom emisija i mislim da će to doista biti jedan od velikih izazova tijekom ovog mandata da se uspostave takve zone da bi e, da brodovi ne bi ugrožavali zdravlje e, lokalnog stanovništva, onih koji žive u blizini luka, hoćete li i vi isto tako raditi na infrastrukturi? Jer mislim da će to također biti Naime, na opremi tih brodova koji e, koriste drugu vrstu goriva koja ne zagađuju toliko, na koji način elektrificirati brodove i pitanje je što će biti sa veličinom tih brodova. E, jer su to doista prave plutajući otoci, to nisu čak niti brodovi i doista su nevjerojatni prizori koje vidimo u Veneciji gdje vidimo te plutajuće otoke koji dolaze na obalu Venecije. To je nevjerojatno, dakle tu, su, tu se postavljaju pitanja ne samo sigurnosti nego i emisija i doista treba vidjeti što će biti sa budućnošću takvih brodova. Evo, znam da ste dobili mnogo pitanja, ali imate nešto vremena, malo duže od šest minuta. Da kako, kako biste odgovorili na ta pitanja, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala vam svima na komentarima i pitanjima koje ću pokušati objediniti oko ključnih tema kojima se ovdje zapravo bavimo u pitanjima. E, prvo, tu je pitanje okolišnog učinka brodarstva. Niz je pitanja koje su se dotaknula pitanja klimatskih promjena, zelenog dogovora, pitanje emisije se pojavilo kao i onečišćenje mora zbog brodova, ali isto tako i zbog naftnih i plinskih postrojenja. U tom kontekstu EMSA ima ulogu pomagati kako komisiji, tako i državama članicama u vrlo konkretnim pitanjima. Prije svega kako bismo došli do konkretnosti svih elemenata zelenog sporazuma. E, to podrazumijeva i zakonska rješenja. EMSA je tu kako bi pružila podršku komisiji i državama članicama u tehničkom znanju i upravo to i činimo. Mi neprestano razvijamo svoje znanja kako bismo taj zadatak proveli u djelo. E, istovremeno potičemo sudjelovanje u međunarodnom dijalogu. Na taj način zagovaramo evropske argumente u međunarodnoj areni. Ne treba zaboraviti da je pomorski sektor, odnosno brodarstvo, da je to međunarodni fenomen i stoga je nužno doći do konsensusa i određenih rješenja, naročito kad je riječ o okolišnim pitanjima i to u jednom globalnom formu. Utoliko je značajnije i bitnije da Europa govori jednim glasom, a EMSA tu djeluje kao svojevrsni facilitator i glasnik. Konkretnije govoreći, riječ je tu o vrlo složenom pitanju E, ne radi se samo o industriji brodarstva koja se treba mijenjati. E, riječ je i o sektoru luka. E, spomenuli ste i sami neka alternativna goriva što može predstavljati potencijalno rješenje za smanjenje emisije uključujući i sumpor dušične spojeve, ali i CO2. Općenito je tu i poboljšanje energetske učinkovitosti na brodovima po srijedi. Dakle, pomak s klasičnih fosilnih goriva e, putem, odnosno preko u ppa e, prema svijetu koji je bez fosilnih goriva, na tom dugom putu svi trebaju odigrati svoju ulogu. E, mi smo zapravo pripremili smjernice za provedbu u PPA. E, to je među najinteresantnijim dokumentima na našoj web stranici kad je o preuzimanjima riječ. E, želimo osigurati konkretnu funkcionalnost i kvalitetu sučelja plovilo luka. E, isto to radimo i u kontekstu, odnosno na temu drugih alternativnih goriva. Surađujemo u raznim znanstvenim projektima, na to se odnosilo jedno pitanje, to kad je riječ o projektima koje financira NEA, gdje e, sudjelujemo i u savjetodavnim odborima pojedinih projekata. E, na taj način možemo dati svoje mišljenje i u zakonodavnom kontekstu kad je o konkretnim aktivnostima riječ. Na temu uloge EMSE, valja reći da imamo značajnu ulogu u usklađenoj provedbi. E, u tom kontekstu pripremili smo posvećene alate, recimo TETIS sa svojih devet modula. E, dva od njih, e, kao što sam ranije u govoru rekla, posvećene su upravo pitanjima emisija u zraku pri čemu isto tako radimo i na suradnji, odnosno pitanju država Luka. Dakle, EUTETIS TETIS je tu i osigurava prikladnu provedbu kontrole brodova. Recimo u pogledu udjela sumpora u gorivu. Tu je također i relativno nedavno pripremljen pristup, pri čemu se radi na provedbi MRV direktive. Prikupljamo informacije o emisijama ugljičnog dioksida s brodova i to može predstavljati solidnu osnovu za raspravu i uvođenje tržišno zasnovanih mjera u vezi s CO2. To su dakle vrlo konkretni načini kako pomažemo državama članicama. Spomenula sam da smo nedavno u portfelju uključili i bespilotne letjelice. Osim u svrhe praćenja, bespilotne letjelice koristimo i za druge svrhe. E, Ona je opremljena takozvanim sniferima, e, njuškalima, e, gdje možemo analizirati emisije s pojedinih plovila. To je iznimno vrijedan alat za luke, tamo gdje žele usmjereno nadzirati ovo ili ono plovilo. Na kraju, pojavilo se tu i pitanje mogućnosti da se uvedu zone kontrole spojeva sumpora i dušika, slično kako je to napravljeno u baltičkom području. To je proces e, kojim se bave države članice u suradnji s drugim e, državama izvan e, Evropske unije u području sredozemlja. Važno je koristiti takav jedan alat na zajedničkom sredozemnom području kao pristup. EMS tu facilitira rasprave, aktivno sudjeluje u procesu, ali nije riječ samo o tome. E, kroz e, jedan naš projekt e, koji financira Europska unije na temu sigurnijeg Mediterana. Pružamo podršku državama koje nisu članice u sredozemnom su području da kvalitetno provode buduće, nadamo se, barem uskoro, buduće kontrole dušičnih spojeva i spojeva sumpora u vezi s tradicionalnim podnavodnicima, oblicima onečišćenja. Onečišćenje e, naftom, e, što nam je naravno i dalje relevantno s obzirom na zasnovanost na fosilnim gorivima, e, tu dodatno razvijamo i širimo svoj portfelj, odnosno mrežu plovila, no tu nisu samo plovila. Imamo i skup alata Uh, uključujući opće pristupe i konkretne. Sve se to zasniva na procjenama rizika uh, kako bismo pokrivali razna područja i cjelovit zemljopisni opseg Europe. Uh, povrh toga koristimo i net na aktivan način, a u spoju sa sustavom praćenja možemo aktivno pratiti naftne mrlje, odnosno mrlje onečišćenja. I također promatrate kako aktivna provedba mjera može imati i preventivni učinak, budući da se značajno time doprinosi smanjenju nezakonitog djelovanja i onečišćenja naftom. Budući da su brodari itekako svjesni da se te mjere kontrole i praćenja koriste. To su neki primjeri kako naši resursi mogu djelovati korisno i na toj strani prevencije. Kad je riječ o prekomorskim područjima, e, gdje god možemo koristimo vlastite e, resurse kako bismo se bavili tim dijelom no isto tako želimo zaštititi evropski interes i evropske brodare. U tom kontekstu koristimo alate za razmjenu informacije. LRT primjere radi. E, imamo projekt koji smo relativno nedavno uveli. E, radimo na e-sustavu, čime se omogućuje praćenje prometa i kontrola prometa na globalnoj razini. A tamo gdje to traže države članice, također E, koristimo i klinci i slične oblike e, praćenja stanja e, pa tako i šire od područja Unije. Kad je riječ o emisijama ugljičnog dioksida i pitanju COP25, Energetska učinkovitost i razne mjere u vezi s CO2 sada su podložna raspravama u globalnoj areni. Mi smo ove godine objavili prvo izvješće koje smo pripremili na temu emisija CO2 s brodova koje, koji su pod evropskim sastavama, ali isto tako to su i brodovi koji ulaze u, odnosno komuniciraju sa evropskim lukama. Spomenulo se i pitanje rekreativnih plovila. E, u našoj strategiji imamo po prvi puta, rekla bih, e, konkretno navedena određena pitanja E, a u vezi s brodovima, odnosno plovilima ispod konvencionalnih veličina. To dakle podrazumijeva i jahting. Ja inače dolazim iz Hrvatske i takako sam svjesna e, broja tih e, načelno manjih plovila, to je riječ o više nego po zamašnim brojevima i to može biti itekako relevantno i za održivost i za morski okoliš, ali važno je to i sa sigurnosnog gledišta. E, stoga u strategiji Spominjemo i vlastitu moguću buduću ulogu u toj sferi, a naročito kad je riječ o okolišnom aspektu rekreativnih plovila. A e, tu dolazim do pitanja sigurnosti. Sigurnost je žiži našeg interesa, tako će ostati i dalje. Prvo pitanje u tom kontekstu ticalo se trendova. Dakle, koji je trend posrijedi kad govorimo o smrtnim slučajevima u europskim vodama? Rekla bih da je trend relativno stabilan. E, prije tri godine doživjeli smo određeni blagi pad i tad je stanje stabilno. Naravno, u kontekstu te teme nikad ne možemo biti sto postotno zadovoljni. Želimo vidjeti u idealnom slučaju trend koji ide prema nuli. Eliminirati smrtne slučajeve u vezi sa plovilima pod zastavama Unije. Tu se naročito orijentiramo na ribarska plovila. To je područje gdje vidimo prostor za poboljšanje E, kad gledamo ne samo zakonodavnu osnovu nego i provedbenu stranu. Naravno da je to povezano i sa političkim odlukama. Kako god bilo, mi ćemo usredotočiti napore na velika plovila zbog složenosti koju tu imamo u igri i zbog iznimno ozbiljnih e, zabrinutosti kad je riječ o sposobnosti za evakuaciju, ali bavit ćemo se i ribarskim plovilima. Tu se naročito valja pozabaviti edukacijom ljudi na plovilima. To podrazumijeva i ljude koji nisu pomorci, a rade, odnosno nalaze se na ribarskim plovilima. Postavljeno je i pitanje evropske suradnje s drugim agencijama E, imamo pitanje sigurnosti na dnevnom redu. 2016. mandatem se, možda to znate, ali paralelno je mandat e, još e, dviju sestrinskih organizacija Frontexa i EFKA nadopunjen je na način kako bi se osigurala stalna suradnja u raznim funkcijama obalne straže. Mi smo u ovom trenutku prilično aktivni. Jedan dio našeg proračuna posvećen je upravo suradnji obalnih straža, odnosno u tom kontekstu e, te funkcije kako konkretno radimo. Vam e, se prije svega pozicionirala kao središte informacija, centar za informacije u pomorskoj domeni i mi razmjenjujemo te informacije koristeći najsuvremenije tehnologije, machine to machine, a koristimo dakle tu suradnju s Frontexom, a onda Frontex da kako djeluje u kontekstu vlastitog mandata. Isto vrijedi za EFKU na sličan način također i zaprimamo informacije od kolega iz tih organizacija. Povrh toga, treba reći da smo bili pioniri u korištenju bespilotnih letjelica u području pomorskog praćenja. Mi i sada radimo to, recimo u Grčkoj za Frontex, kako bi se pomoglo ostvarenju njihova mandata u tom području. To su dakle jasni primjeri suradnje. Nadalje, Budući da u svom portfelju ima plovila u kontekstu inspekcije brodova, mi smo opremili njihovo, njihovo plovilo malom bespilotnom letjelicom s četiri rotora kako bi se provodile inspekcije, odnosno inspekcijski nadzori, a isto tako to omogućuje i djelovanje u slučaju detekcije bilo kakve naftne mrlje ili čega sličnog. Na taj način dodatno se šire kapacitete i tako rekla bih se novac poreznih obveznika Unije koristi na maksimalno efikasan način. Pojavilo se tu jedno pitanje e, na temu evropskih brodova koji koriste te tuđe zastave. 70. godina to je bio opći trend. Većina svjetske flote zapravo koristila je liberijsku, panamsku i druge zastave. Ne želim sada reklamirati ni jednu zemlju te vrste. Taj trend e, polako se mijenja i to je iz niza razloga. Kao prvo, u Europi su uvedene određene gospodarske mjere, naročito kad je o oporezivanju riješa, što onda privlači brodare natrag. A nadalje, stvara se ravnopravno područje natjecanja kroz bolju mrežu kontrole država luka e, što imamo provedeno u dijelu u Europi gdje EMSA zapravo igra aktivnu ulogu. Razvili smo TETIS putem kojega identificiramo e, Tvari na isti način uz korištenje istog alata kako bi se odabrala plovila i kako bi se razmjenjivale informacije u vezi s inspekcijskim nadzorima plovile. Na taj način stvaraju se slični uvjeti rada i življenja, tako reći, za brodove koji su aktivni u europskim lukama. Ukoliko imam vremena, samo bih kratko dodala još nešto. Pojavilo se i pitanje u vezi s pomorcima. Naša uloga u tom kontekstu je pomagati državama članicama u provedbi prije svega globalnih standarda, uključujući konvencije e, na evropskim plovilima, ali i svim drugim plovilima koja posjećuju evropske luke. Iduće godine imat ćemo radionice zajedno sa E, Međunarodnom pomorskom organizacijom, komisijom i drugima kako bi se upravo dodatno potaknulo korištenje tog vrijednog e, alata e, koji koristi i europskim pomorcima i globalnoj areni. Mogla bih i nastaviti. Ne znam jesam li u punini odgovorila na sva pitanja, ali u svakom slučaju... Gospodine Rike, vi ste htjeli nešto reći. Htjeli biste da odgovorimo na vaše pitanje. Ako se dobro sjećam, gospodin Rike je bio postavio pitanje. Da, zanima me što mislite o odnosu sa ultraperifernim regijama. Oprostite, nisam dobro shvatila, nisam vas dobro čula. Da, u tom kontekstu sam rekla, ukoliko dobijemo zahtjev od države članice, mi razmještamo snage poput e, satelitskog praćenja korištenje satelitske opreme nam omogućuje da kontroliramo i pratimo promet brodova svugdje u svijetu. Tako da svaki put kada dobijemo zahtjev od države članice mi upućujemo naše snage tamo. Međutim, isto tako, osim toga, upravljamo i nekim međunarodnim projektima na Sredozemlju i u Crnom moru što nema nikakve veze sa prekomorskim područjima, ali evo na taj način e, funkcioniramo i osiguravamo jednaka pravila za sve. Hvala lijepo na svim ovim odgovorima. Zahvaljujem vama još jedanput, gospođo Markovčić-Kostelac. U svakom slučaju ovo je tema o kojoj smo tek počeli razgovarati. Imaćemo ćemo doista jedan značajan putokaz za pomorstvo, nadam se tijekom ovog mandata, bilo je već više izvješća o pomorstvu, a isto tako će e, naglasak biti i na izazovima u području klime i digitalnog e, gospodarstva i tu moramo postići neke ciljeve jer e, mislim da nam tu doista nedostaju neke stvari u području klimatskih izazova, a pomorstvo doista ima svoje mjesto u tom novom putokazu i mislim da je ovo jedno prijelazno razdoblje i to vrijedi i za čitav pomorski sektor koji ćemo morati popratiti e, i možda i donekle na radikalan način ukoliko želimo ispuniti e, ciljeve iz sporazuma iz Pariza. Hvala vam još jedanput na naš dolasku u naš odbor za promet. Nadam se da ćemo vas e, susresti i u Lisabonu. Mislim da je zanimljivo otići e, u obilazak agencija. E, u ostalom u našem programu rada za 2020. godinu stoji da ćemo ponovno doći u službeni posjet EMSI. Želim sada prekinuti rad na šest minuta. Da, šest minuta. A onda ćemo nakon toga imati... Doista ćemo razgovarati o financijskim pitanjima jer ćemo čuti jednu studiju o svim ulaganjima koja su se trebala odraditi i koja su potrebna u proračunskoj omotnici i to za šest minuta. Nadam se da ćete u tih šest minuta imati vremena za kavu. Hvala i vidimo se uskoro.

Thanks again. Thank you. <laughs> I had to yeah. Non, je bois un café. Vous, Dominique, vous voulez un café Non.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 Dakle, e, imamo studiju e, odjela za financiranje projekata i sektora e, prometa. Cilj studije bio je vidjeti različite instrumente koji su na raspolaganju kao što je instrument za povezivanje Europe, bilo da se radi o drugim fondovima, koji su suočeni sa izazovom E, prometne politike Europske unije želim e, zaželjeti dobrodošlicu dvama stručnjacima, e, Jose Manuel Vasalo, Laura, koji je sa sveučilišta u Madridu i Laura Garrido, koja je također istraživač i profesor na sveučilištu Madridu. Imat ćete deset minuta za izlaganje i nakon toga ću otvoriti raspravu s našim zastupnicima. Izvolite. E, moram samo biti jasna da doista se trebate držati zadanog vremena da bismo mogli imati raspravu. Thank you very much. Can you hear me? So... Hvala vam lijepa, dame i gospodo e, zastupnici Europskog parlamenta. Hvala na ovoj prilici da predstavim ovu studiju koju smo proveli eh, radilo se o nalogu odbora za promet Europskog parlamenta kada se radi dakle o financiranju projekata vezanih za promet. E, moja kolegica i ja ćemo se truditi odgovoriti na vaša pitanja. Dakle, cilj e, studije bilo je vidjeti kakva je situacija bila u prošlosti, kakav je sadašnji status financiranja Europske unije i e, djelotvornost i primjerenost. Drugo, vidjeti kakva je vizija budućnosti, pokušati utvrditi posebna područja od interesa u prometu te analizirati budući razvoj događaja Europske unije. Isto tako, e, cilj je sugerirati nove ideje e, vezano za poboljšanje u organizaciji i dati preporuke za novi višegodišnji financijski okvir od 2001. 2027. E, dakle, imamo tri glavne uloge, a to je promicanje kohezije među državama članicama, Dakle, što, e, koliko god imamo e, novca Europske unije kako bi došlo do zbližavanja različitih regija Europske unije, kako bi stvorili jedinstveno europsko tržište. Drugi cilj jest e, dovršetak transeuropske prometne mreže. Tu vidite kartu sa glavnim koridorima, a treći cilj jest nositi se s izazovima strateške mobilnosti koje dolaze kao što su digitalizacija, dekarbonizacija, sigurnost, sigurnost i drugo. E, vrlo kratak sažetak e, instrumenata financiranja Europske unije. Možemo ih klasificirati prema četiri obilježja. Prvo je tip instrumenta, tu postoje bespovratna sredstva Europske unije koji dolaze iz proračuna Europske unije, tu su zajmovi Europske unije koje daje Europska investicijska banka i na posljedku inovativni financijski instrumenti kao što je slučaj e, Europski fond za strateške investicije. Drugo e, je vrsta projekata koja se podupire. E, neki od od projekata mogu pružati e, samo financiranje za TNT mrežu, a e, druge, drugi, druga sredstva mogu biti za TNT i za druge projekte. Potom, e, što se tiče upravljanja, postoji zajedničko upravljanje koje se koristi najčešće za kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj gdje komisija i države članice zajedno sudjeluju u upravljanju kroz operativne programe koje donose države članice i države članice imaju puno slobode u upravljanju fondom. Potom postoji izravno upravljanje gdje komisija, a kad kad uz e, potporu i ne, i druga mogućnost, a e, politički e, prioriteti gdje se radi o koheziji, prometu ili o svima. E, ovdje vidite klasifikaciju nekih od mehanizma, to su kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj koji su pretežno e, usmjereni na koheziju e, i radi se o podijeljenom upravljanje. Kohezijski fond pretežno financira TNT, dok Europski fond za regionalni razvoj ima široki razvoj mogućnosti. Potom imamo instrument za povezivanje Europe gdje postoje najvećim dijelom bespovratna sredstva, ali većinom za TNT mrežu i to temeljnu mrežu. Radi se o izravnom upravljanju komisije kroz INEU i nema e, alokacija kroz e, različite zemlje, već postoje naravno otvoreni e, natječaj ovisno o interesima i cilj, glavni cilj jest nositi se s izazovima mobilnosti ovdje imate druge vrste e, instrumenata, a to su zajmovi Europske investicijske banke, isto tako i fondovi iz Europskog fonda za strateške investicije koji također mogu financirati cijeli niz različitih projekata, uglavnom eh, njima upravlja Europska investicijska banka. Što su trendovi danas? Želim naglasiti tri. Prvo jest da E, tradicionalni instrumenti e, temeljem e, podijeljenog upravljanja kao što je slučaj sa kohezijskim fondom se vidi povećanje, smanjenje proračunskih sredstava. Instrumenti koji su dobro funkcionirali tijekom prošlih godina, kao što je instrument za povezivanje Europe, posebno za promet, dalje više ne raste. I na posljedku, komisija sve više e, ohrabruje korištenje inovativnih financijskih instrumenata, a ne bespovratnih sredstava. Sada komisija namjerava objediniti sve te instrumente unutar nečega što se naziva Invest EU pristup. Nastavimo sa e, jednim preglom e, financijskih instrumenata Europske unije koji su postignuća, koji su problemi. Želim pristupiti tome e, kroz nekoliko pitanja koje će nam bolje e, koji će nam omogućiti bolje razumijevanja naših glavnih izazova. Dakle, jesu li instrumenti ispravno definirali prema političkim ciljevima Europske unije, prema Europskom revizorskom sudu, oni traže bolje ciljanje. Dakle, u nekim slučajevima E, dakle, kohezijski fond, odnosno Europski e, fond za regionalni razvoj. E, da li to koriste države članice za nacionalne prioritete umjesto da se time ispune europski prioriteti? Postoji slučaj koji smo uključili u studiju gdje određene države članice dobivaju europska sredstva za izgradnju mali, manjih aerodroma, ali dogodilo se da ti mali aerodromi nisu bili e, održivi, financijski održivi, tako da, je, da su e, vlade morale subvencionirati takve e, aerodrome, što dakle nije bio dobro rješenje. Posebno kada se radilo o povezivanju sa glavnim aerodromom u zemlji. Drugo pitanje, jesu li dovoljna sredstva koja su dijeljenja dovoljna za pokrivanje potreba Europske unije? E, čini se da su dodijeljena sredstva nedovoljna, da ona ne rastu. Vidite da e, sredstva za instrument za povezivanje Europe rastu od 30 do 42 milijarde eura, a vidite da e, dio koji se odnosi na promet se povećava s 24 do 30, međutim postoji samo na povećanje vezano za vojnu mobilnost. Tako da onaj dio koji se odnosi na promet ostaje e, istan, iako u e, posljednjem okviru e, bilo je cijeli niz vrijednih projekata koji nisu realizirani zbog nedostatka sredstava. Iduće pitanje jest postoji li dobra bilanca između dodijeljenih sredstava među regijama. Potrebne su novi inovativni pristupi koji su možda presofisticirani za e, regije e, u razvoju. To su financijske e, garancije, vlasnički fondovi. To su stvari koje je teško provesti u regijama koje nemaju veliki kapacitet za razvoj. Je li proces e, evaluacije primjeren? Jedan od glavnih kritika jest da nije usredotočen na rezultate i na učinke i vrlo često Europski revizorski sud dovodi u pitanje te evaluacije. Jesu li instrumenti dovoljno koordinirani? Još uvijek postoji e, preklapanje između različitih instrumenata tako da kombinacija ostaje ograničena. I konačno pitanje koje, e, koji aspekti upravljanja i administrativnih aspekata se mogu poboljšati. Većina e, studija, odnosno intervjua koji smo imali, zaključuju da su upravni e, postupci zapravo prepreka za danjem razvoju, isto tako postoji problemi koji su e, vezani za razvoj prekograničnih dionica i tu smo također se bavili još jednim slučajem, radi se o željezničkoj vezi brze, brze velike brzine, Dakle, radilo se do 40% e, financijskih sredstava iz Europske unije, međutim projekt nije proveden zbog oporbe jedne regije u jednoj od država članice. S druge pak strane, Revizorski sud također u jednoj od država članica je kritizirao ovu stadiju i zbog, to, zbog toga da nije bila dovoljno dovoljno e, uloženo u osiguranje ekonomske e, isplativosti samog projekta. I na posljedku, da bismo dali preporuke, mi smo utvrdili cijeli niz izazova, ali isto tako i prilika za budućnost i e, cilj toga jest da se e, naravno daju preporuke za budućnost. Dakle, utvrdili smo da postoje još jako puno problema koji su nerazriješeni kao što je pitanje intermodalnosti i o, jako dugo već slušamo o intermodalnosti, to je pitanje koje je do sada nerazriješeno, potom e, stavljanje istih e, pravila vezano za različite sektore prometa, vezana za oporezivanje, a isto tako i pitanja sigurnosti. Postoje i novi e, izazovi koji se javljaju kao što su klimatske promjene, za, zagađenje, bioraznolikost, otpornost i zajednička, zajedničko gospodarstvo. Također populacijski trendovi posebno rast stanovništva, smanjenje stanovništva u izoliranim regijama i sve starije stanovništvo. Tu su tehnološke disrupcije koje su vrlo važne za iduće razdoblje i na posljedku imamo određenih nesigurnosti vezanih za EU kao što je Brexit i moguće e, smanjivanje proračuna Europske unije. Krenimo sada na konačne preporuke koji su zapravo grupirane u tri skupine, to je financiranje organizacija i upravljanje. Počevši, počet ćemo sa financiranjem. Preporučamo da se poveća iznos sredstava za potrebe prometa, napose vezano za instrument za povezivanje e, Europe i kohezijski fond. Drugo, povećati e, količinu sredstava za prilagodbu infrastrukture za potrebe i e, buduće mobilnosti kao što su osiguranje um, upravo um, uh, korištenje uh, obnovljivih izvora energije, potom prioritizacija mjera koja promiče integraciju i interoperabilnost i isto tako naglasak na metropolitanskim uh, područjima i regijama sa sve manjim stanovništvom, isto tako omogućiti um, Europskom fondu za strateške investicije da financira održavanje i upravljanje infrastrukturom. Što se tiče i organizacijskih aspekata, preporučamo da se e, europska sredstva e, povežu sa uvjetima vezani za prioritizacije prekograničnih dionica e, određenih infrastruktura. Dakle, ako neka država članica ne upravo ne ulaže u taj element, neće moći dobivati sredstva sredstva Europske unije. Potom definirati fleksibilniji pristup eh, kombiniranim eh, izvorima sredstavlja. Isto tako uspostava zajedničkog evaluacijskog okvira eh, jer upravo to je bitno i te evaluacije nisu usredotočene na zajedničkim rezultatima. Isto tako potrebno je dati jasne smjernice za inovativne instrumente unutar okvira Invest EU. To su e, posebno za regije koje nisu dovoljno razvijene, za njih je vrlo teško e, e, provesti i stoga trebaju upravo smjernice. I naravno pojednostavljanje administrativnih postupaka. Što se tiče upravljanja, mi preporučamo uspostavu neovisne nadzora zajedničkog e, evaluacijskog okvira za prometne projekte koje financira Europske unije jer e, evaluacija tih programa se obavlja od istih entiteta koji ih i e, promiču. Potom stavljati jednu jedinstvenu prometnu agenciju Europske unije koja će objediniti sve regije jer promet nije samo modalni aspekt već mora gledati e, interakcije sa svim drugim načinima prometa i tu e, agencija može promovirati taj politički aspekt. Isto tako dati smjernice manje razvijenim regijama i zemljama kako bi modernizirali svoje institucije i isto tako veća harmonizacija organizacija vezana za e, e, porez i e, subvencije. Hvala vam lijepa. Ako imate pitanja, izvolite. Merci Hvala lijepa na ove prezentaciji koja je bila vrlo široka. Puno ste nam rekli o proračunu o kojem smo čuli kao gospodin Rike upravo su stručnja, je stručnjak za proračun. Otvaramo raspravu. Gospodin Manjesku. vi ste bili izvjestitelj za ovdje o područje. Imate riječ. Hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji izvješća. E, posebno mi se sviđa prva preporuka, to da se povećaju sredstva ako možete o tome razgovarati s vijećem e, kako bi upravo e, pokrenuli upravo e, kutiju za pregovore pa ćete vidjeti što su oni učinili vezano za financijska sredstva. Vrlo me zanima stvarnu ocjenu, evaluaciju učinkovitosti europskih fondova vezanih za sektor prometa. Dakle, ako bismo mogli vidjeti kartu e, koordinora TNT-a i projekata koje su financirani iz e, fondova Europske unije. Svo svi fondovi, od e, instrumenta za povezivanje Europe, e, Europskog fonda za regionalni razvoj, e, da vidimo gdje je taj novac uložen i na posljedku što je stupanj učinkovitosti, a to tu ne vidim. To bi nam jako pomoglo koliko svačam komisija u budućnosti želi revidirati um, uredbu o TNT-u i mislim da će to jako pomoći kako komisiji, tako vijeću i tako, e, i e, komisiji kada vidimo kako je novac uložen. Što se tiče ostatka, ostatka preporuka, one su dobre. Ne znam kako želite postići samo jednu e, agenciju, to bi naravno bilo jako dobro ali objediniti željeznički promet i zrakoplovni promet, dakle ne postoji e, agencije za zrakoplovni e, promet. promlet, Cezari radi se o zajedničkom pothvatu, dakle ako želite objediniti e, željeznički promet sa pomorskim prometom, jeste li, jeste pitali te agencije za njihovo mišljenje? i isto tako i Eneu za CEF. Mislim da bi to bilo teško. Što se tiče održavanja infrastrukture, to je zahtjev. Imali smo to tijekom prošlog mandata. To je istina, to bi možda se moglo financirati iz europskih fondova. Međutim, mislim da bi to bilo previše. Nakon deset godina, dakle prije deset godina mi smo financirali izgradnju nove infrastrukture, a sada financirati održavanje te infrastrukture, mislim da je to previše. Potreban nam je novac e, da završimo recimo koridore. Mislim da bi to trebao biti glavni cilj za e, novac Europske unije, a Ostalo ostaje e, državama članicama da one porade na tome. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Marinesku. Gospođa Klasija menas. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. U ime kluba socijalista zahvaljujemo na vrlo sveobuhvatnom e, i e, informativnoj prezentaciji. Ja zaista želim vidjeti e, inteligentan promet ko moramo ulagati u željeznicu kako bi roba i putnici mogli biti češće bili, bili prevezeni kako željeznicom, tako i pomorskim prometom internetom. Očekujemo 80% povećanje u e, prometu e, roba do 2050. Tako da cestovni promet će i dalje biti vrlo važan kako za prijevoz robe, tako i putnika. Važno je da smo učinkoviti u investicijama kako bi osigurali da osiguramo najbolju moguću dodanu vrijednost. Istodobno moramo biti otvoreni novim inovativnim rješenjima i tu, je moj, tu želim postaviti pitanje. Imate li bilo kakve analize o financiranju infrastrukture i koje financiranje zapravo stvaruje najbolju, najbolju dobit za stanovništvo i što, su, što je sa ciljevima zaštite okoliša. Govorili ste o e, infrastrukturi koja je prilagođenima potrebama mobilnosti, to su alternativna goriva, e, električna energija. To će biti potrebno ako želimo osigurati zaista zeleni promet na cestama. Hvala lijepa, gospodin Busatis. Prije svega, čestitam timu koji je radio na ovom izvješću. On je vrlo vrijedan i vrlo precizan. Ja bih želio e, izdvojiti nešto što je vezano za mobilnost. Špro, u prošlosti Španjolska je imala jako puno vojnih transporta i e, ta vojna vozila i sna, E, snage su bile raspoređene u borbi protiv požara. To je primjer suradnje e, vojne suradnje između država članica zato jer je Portugal također pomagao, a mi smo također njima pomagali kad su bili suočeni sa e, šumskim požarima. Ja izvajam upravo taj primjer zato jer kada govorimo o vojnom rasporedu u slučaju prirodnih katastrofa, E, i dakle u civilne svrhe, onda zapravo govorimo o prometu i promet je također važan kada se radi e, o osiguranju veće konkurentnosti. Ali postoji jedna glavna prepreka kada se radi o vojnoj mobilnosti. Nemamo primjerenu infrastrukturu kako bi prebacili upravo opremu iz jedne u drugu državu članicu. Stoga smatram da je ovo izvješće pravodobno. I vjerujem da bismo trebali pozdraviti činjenicu da ste govorili o instrumentu za povezivanje Europe i kako se on sada koristi u e, razdoblju idućem višegodišnjem financijskom okviru i trebamo se pozabaviti projektima vezanim za vojnu mobilnost. Smatram da je ovo upravo vrijeme, jer naravno uskoro ćemo e, glasovati o instrumentu za povezivanje Europe. Dakle, to su ključni vitalni projekti kako bi osigurali bolju suradnju u obrani, kako bi osigurali da možemo brže rasporediti snage kada je to potrebno u slučaju kriznih situacija, prirodnih katastrofa. Dakle, sada više nego ikad važno je da ostvarimo napredak u zajedničkoj obrambenoj politici. Potrebno nam je, e, potrebne su nam europske obrambene inicijative i svakako treba nam takva prometna infrastruktura koja će omogućiti e, vojnu mobilnost unutar Europe. Stoga pozdravljam činjenicu da ovaj odbor ima je zapravo naručio studiju koja je nam upravo e, predstavljena i mislim da je ona ključna za poboljšanje naših sposobnosti kada se radi o zajedničkom korištenju snaga među državama članicama. Hvala vam lijepo. E, evo samo još nešto želim dodati. Fond za mobilnost zapravo zove se Fond za vojnu mobilnost. Ove misije koje ste spomenuli, ove operacije su humanitarnog karaktera, dakle što se tiče šumskih požara i tako dalje, pa smo mi rekli da bi bilo dobro da se to zove fond za e, vojne i humanitarne operacije, a zapravo mislim da bi se ovdje baš e, moglo uzeti u obzir i takve situacije. Mislim da je to problem koji ćemo morati brzo riješiti u predstojećim mjesecima. Gospodin Kirjankov, izvolite. Hvala vam predsjednice. Ja bih želio zahvaliti našim autorima ovoga izvješća, gospođi Garadi, gospođi Garido i gospodinu Vasilu, Doista me impresioniralo ovo izvješće. Mislim da je vrlo precizno i sažeto. Ovdje se, naime, danas se paralelno odvija jedan veći sastanak u Madridu, COP25, gdje se postavlja pitanje rješavanja globalnog izazova smanjenja emisija stakleničkih plinova. A istovremeno u vašim zaključcima se sugerira da je potrebno izdvojiti više sredstava za promet. Vi ste oboje inženjeri po struci i kao takvi vjerujem da ste naišli na pojam e, potražnje koja se inducira. Dakle, ukoliko se izgradi više infrastrukture, ona će se više i koristiti. Brine li vas činjenica da e, taj e, poriv izgradnje više infrastrukture može dovesti do povećanja prometa, a slijedom toga i emisija. Mi možemo razgovarati o tehničkim rješenjima, elektrifikaciji, biogorivima treće generacije i o tome kako upravljati potražnjom. Međutim, vjerujem da bismo trebali internalizirati šire e, okolišne troškove prometa. I e, tako da bih rado čuo vaše mišljenje na tu temu. E, smatram da je pomalo ironično da je jedini novi izvor sredstava kojim raspolažemo porast izdvajanja za vojne potrebe. Međutim, kao što ste i sami rekli, ta vojna izdvajanja koriste se e, kako bismo dobili vojnike za rješavanje primjerice šumskih požara i drugih katastrofa koje su izazvane klimatskim promjenama. Ne bi li možda bilo bolje da imamo onda fond za klimatske promjene, tako da se možemo nositi sa tim katastrofama koje sa sobom nose klimatske promjene, kao što su primjerice poplave i šumski požari. Pitam se koliko je otporan prometni, e, koliko je prometna mreža e, može odgovoriti na klimatske promjene, onakve kakve ćemo imati ne samo za 30 ili 50, nego i za 5 godina. I e, s obzirom na to kakva su nam ljeta i zime u Europskoj uniji, gdje infrastruktura doista može biti dovedena u pitanje zbog ovakvih ekstremnih vremenskih nepogoda ili uvjeta. Ako su posljedica klimatskih promjena. Shvaćate li da postoji to proturiče između gradnje više infrastrukture i rješavanja pitanja klimatskih promjena i na koji način se mogu internalizirati ti troškovi? Razmislim još jedanput o prioritetima kada je riječ o izdvajanju i treba više trošiti na održivi promet umjesto da se samo širi mreža što de facto omogućuje više putovanja i više zagađenja emisijama. Hvala gospodine Zile, imate riječ. Hvala. Prije svega želim zahvaliti vama na izlaganju ovoga izvješća. Ja sam, nisam pročitao izvješća, ali vaša prezentacija je bila vrlo kvalitetna, vrlo precizna. Imam dva pitanja. E, dakle, tu je temu već načeo gospodin Marinesko, imamo i fond za povezivanje Europe do 2027. godine, dakle to je razdoblje od gotovo 15 godina. Ne mislite li da bismo trebali izvršiti pritisak na komisiju da, naime, TNT e, treba dovršiti do 2030. Dakle, to je ta mreža koridora e, i to uglavnom ide preko e, instrumenta za povezivanje Europe Porezni obveznici će nam postaviti pitanje jeste li finalizirali neke od tih vodećih projekata. Neki od njih bi trebali biti dovršeni do 2026. godine. S nekima se kasni. S obzirom na financijska sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe, posebno za kohezijske zemlje. Ne mislite li da su to dobri projekti? Možda bi e, komisija trebala vidjeti i analizirati dokle se došlo u pojedinim koridorima, koliko je već novaca potrošeno na to, jer e, neke zemlje e, u prekograničnim područjima prvo troše sredstva iz kohezijskog fonda, ali to ne odgovara kriterijima iz instrumenta za povezivanje Europe, tako da se tu pomalo E, rasipa novac poreznih obveznika. E, tako da evo, to bi bilo pitanje za komisiju. I još jedna stvar koja me buni, možda e, nam treba manje infrastrukture. Što to znači? Evropska unija i se proteže gotovo preko cijelog kontinenta. Situacija je bitno drugačija. Primjerice, između baltičkih zemalja i središnje Europe gotovo da nema nikakvih željezničkih pruga. A željeznica e, proizvodi mnogo manje emisija stakleničkih plinova od drugih vrsta prometa. Ja se sjećam e, da kad sam odrastao tjednima nije bilo nikakvih željezničkih linija. Pitam se, e, treba li izgraditi infrastrukturu e, duž koridora TNT? Što se tiče mobilnosti, nisu tu e, ključna samo pitanja zaštite okoliša. Mi imamo isto tako i susjedstvo na istoku Europske unije gdje neke zemlje okupiraju, aneksiraju dijelove drugih zemalja. Ispričavam se, dobro, krenut ću na drugi blok pitanja. Izravno upravljanje. Vrlo je važno shvatiti sljedeće. Dakle, koliko daleko treba ići, e, jer ugovori za izravno upravljanje se ugovaraju temeljem instrumenta za povezivanje Europe, ali znamo da postoje velike nesuglasice kada je riječ o prekograničnim projektima. Tako da me zanima koje su vaše sugestije za poboljšanje, jer u protivnom je to gubitak vremena, postupaka javne nabave, i osim toga vrlo je teško onda upravljati takvim željezničkim projektima koji obuhvaćaju tri ili četiri različite države članice. Imate li neke sugestije kako uspostaviti dobar balans između dakle, nacionalnih provedbenih agencija i tih e, prekograničnih projekata? Hvala vam gospodine Zile. Izvolite. Gospođo Kuntura. Hvala vam predsjednice. Ja bih također željela zahvaliti autorima ovoga izvješća. Moram priznati da me pomalo razočarala činjenica da se u ovim politikama ne spominju bojazni koje su vrlo ozbiljne i još uvijek postoje. Potrebe su velike, no unatoč tome vijeće želi provoditi rezove u proračunu i doista mislim da se nalazimo na jednoj raskrsnici što se tiče klimatskih izazova, ali i demografije, o čemu se ovdje u Briselu ne govori uvijek. Drago mi je što se ovdje spominje i potreba da se rješava prometna politika. U proteklih deset godina morali smo se baviti starom infrastrukturom i problemima koje to izaziva svakodnevnom životu. Zanima me što će se dogoditi sa tehničkim inovacijama. Da bismo imali infrastrukturu i prometnu infrastrukturu koja je bolje prilagođena novim izazovima, to je posebno važno za udaljena područja, za izolirana područja u Grčkoj, na našim otocima. To su vrlo osjetljiva područja koja imaju stratešku važnost u svijetu. Vrlo često oni moraju snositi visoke troškove zbog prometa jer trebaju donijeti, odnosno dopremiti vodu, energiju, hranu i iz tog razloga to utječe na demografiju u tim područjima s manjim brojem stanovnika. Mislim da trebamo potaknuti ta područja i trebamo razmišljati o njima i dati im, ponuditi im infrastrukturu koja im je potrebna da bismo imali politike koje su ambicioznije i više ciljane. Hvala vam lijepo. I sada imamo doista ograničeno vrijeme na raspolaganju. Izvolite, e, gospodine Reke, imate dvije minute. Hvala vam. Hvala vam na ovoj studiji koja je istovremeno zanimljiva, cjelovita, i mislim da zaključci idu u smjeru onoga što i mi mislimo. To je gotovo pismo želja za božićne darove. E, tom je e, Djed Mraz vijeće. Dakle, ovdje definiramo prometne politike vodeći računa o europskoj dodanoj vrijednosti. Dakle, cilj je kako dovršiti i dopuniti postojeću infrastrukturu, pomoći zemljama koje su primateljice kohezijskih sredstava i istovremeno suočiti se sa klimatskim izazovima i pitanjima održavanja i to uz snažna financijska sredstva. Dakle, e, vi ste spomenuli da je upravljanje centralizirano i postoji europska dodana vrijednost, međutim ne postoje čimbenici koji bi omogućili proračunsku učinkovitost Ovdje mogu primijetiti sljedeće. Dobar dio tih fondova njima se upravlja na dekoncentriran način putem financijskih posrednika kao što je Europska investicijska banka. E, dakle, ponekad nemamo e, nadležnu agenciju i komisiju, nego baš imamo taj postupak dekoncentracije e, ovlasti i mislim da je ovaj prijedlog bi mogao ići u smjeru Naime, Europska eh, investicijska banka je eh, pokazala da ne vodi računa europskoj dodanoj vrijednosti u svom odabiru. Tako da zapravo mi se čini da idemo u smjeru pogoršanja eh, mehanizama raspodjele i kontrole sredstava. Zatim, što se tiče administrativnih formalnosti, tu se ne ide prema pojednostavljivanju. Ne znam jeste li E, uzeli u obzir e, prijedlog komisije o pametnom TNT-u, to je doista katastrofa. Zatim, isto tako, sve se smanjuje, sva sredstva se smanjuju u vijeću, čak i ovaj fond za vojne potrebe. Ne, nije jasno kako će se njime upravljati, s obzirom da je u liniji broj 5 proračunskoj liniji koja nije u ovlastima u nadležnosti ove, ovog odbora. Tako da doista mislim da tu ima velikih problema i na kraju želim samo još zahvaliti na ovoj studiji koja sadrži sve preporuke koje smo mi iznijeli, a zapravo se događa upravo suprotno, tako da mi budućnost izgleda prilično tmurna i posebno što se tiče klimatskih izazova ovo je jedan popis želja, ali bojim se da će nas Djed Mraz kazniti. I hvala vama na ovom e, odrađenom poslu, mislim da ste to sjajno odradili. Na kraju želim reći još da mi je doista žao da je ovo e, prevedeno samo na jedan od službenih jezika Europske unije. Mislim da su se institucije obvezale i zatražit ćemo od komisije da se to prevede na tri radna jezika Europske unije kao što je to i inače uobičajeno. Hvala vam gospodine Rike na ovom posljednjem komentaru. Ja ću provjeriti hoće li ova studija biti prevedena na sva tri radna jezika. A sada prelazimo sa e, djeda Božićnjaka, odnosno djeda Mraza, na svetog Nikolu, pa mislim da trebamo biti možda malo više optimistični. Daću riječ gospođi Deparne koja će nešto reći o financiranju E, pa, postavlja se doista pitanje koliko možemo biti optimisti slijedom ove studije, ali studija kao takva je sjajna i hvala vam na tome. Kao nova zastupnica e, uočavam e, tu probleme u kojima se nalazimo. Mi zeleni, a mnogi se s nama slažu, znamo da su nam potrebne značajne promjene u prometu Europe. Kad promatramo vašu studiju, uočavamo tu određene poteškoće jer zapravo neke stvari ne radimo kako bismo trebali. Tu je više usklađivanja, tu je pitanje pomaka prema tom pravom obliku prometa koji želimo. Šteta je što nismo dospjeli daleko. Istaknula bih dvije vaše preporuke. Prvo, veće usklađivanje pristupa sa subvencijama, oporezivanjem i poticajima. Mi recimo nismo u mogućnosti dogovoriti se oko naplate na razini Europe, a s druge strane subvencioniramo, kao što ste i sami spomenuli u vidu primjera e, pojedine zračne luke, e, sektor avioprijevoznika praktički. E, dakle, ne idemo tu zapravo u smjeru jednake pravila igre, nego u suprotnom smjeru. Nadalje, spominjete i jedinstvenu Europsku agenciju za promet. E, nisam još dovoljno duboko ušla u tematiku kako bih o tome imala mišljenje, no mislim da nam tu nedostaje e, pitanje adekvatne podjele, odnosno pitanje tog pomaka u pravi oblik prometa. To je nešto što nam nedostaje. Nemamo zapravo agenciju koja bi se bavila modelnim pomakom. Sigurno sam da nećemo moći doći do dramatičnih promjena u proračunu, no taj pomak nam je nužan ta promjena i zato mislim da bismo tu trebali uložiti napore uključujući komisiju što vrijedi i za putnike i za prijevoz roba. Hvala vam gospođo Deparne. Izvolite. Hvala lijepa na ove prezentaciji vaše studije i da ste danas ovdje i pokazujete nam vaše rezultate. Čul, puno smo čuli o različitim instrumentima financiranja Europske unije, a sad bi željela postaviti pitanje vezano za privatno financiranje, posebno kada se radi o temi željeznice. Jeste li u svom radu ili dok ste radili na studiji E, imali jednu e, usporedbu sa drugim regijama u svijetu? Postoje li regije gdje su privatne investicije na e, željezničkom sektoru, dakle gdje privatni poduzetnici ulažu u željeznicu? Imali smo jedan slučaj u prošlosti postoji sada željeznička infrastruktura koja povezuje cijeli kontinent. Smatram da 30 milijardi koje imamo u instrumentu za povezivanje Europe da je to zajednički premalo da bismo ostvarili svoje ciljeve, recimo znamo za e, dovršetak e, temeljne mreže trebamo još 5 milijardi eura, stoga moje pitanje jeste li u i u tom smjeru imali usporedbu e, sa drugim regijama i e, jeste li razmišljali o tome kako e, pokrenuti, motivirati privatni kapital, posebno u sektoru željeznica. I još ako si smijem dopustiti jednu primjedbu, govorite, odnosno pišete u sažetku o izazovima i šansama za budućnost da Europska unija još uvijek nema okvir za Interna, za internalizaciju eksternalija kako bi uspostavila jednake uvjete za sve sudionike na tržištu. Moje dojam kao da e, je to bila jedina e, mogućnost, a to je mogućnost između cestovnog i željezničkog prometa. Nadam se da to nije tako i zanimalo bi me čuti vaše stajalište prema tome. Imamo puno mogućnosti e, da željeznica bude konkurentnija, e, a, po mome mišljenju krivi pristup tome bilo bi poskupljenje cestovnog prometa. Allez, notre dernier intervenant, monsieur posljednji govornik, izvolite. Hvala vam predsjednice. Pokušat ću biti kratak. Prije svega hvala vam na prezentaciji. Ovdje smo, ovdje sam. Nekoliko kolega već je spomenulo kako je tu e, riječ o zapravo sjajnim e, rezultatima analize, no ponekad nam manjka političke volje. Odnosno, postoji niz političkih prepreka koje bi trebalo prevladati kako bismo ostvarili vaša preporuka. Imam jedno konkretno pitanje. Vidim e, na stranici 44. da spominjete kako bi države članice morale uvesti mjere za čistu mobilnost ili čak reducirati mobilnost. E, to je pozadina mog pitanja. Sada imamo niz trendova s kojima se suočavamo, no ima li kakvih studija na koje ste naišli tijekom pripreme svoje studije, e, gdje bi postojali konkretni podaci u vezi s time koji bi mogao biti utjecaj mogućeg smanjenja mobilnosti. Recimo da tjedan dana sjedimo doma, što bi zapravo to značilo za okoliš, imali podataka te vrste kakvih konkretnih podataka, znanstvenih naravno, ili zapravo na neki način tapkamo u mraku, ne znajući pritom što bi ta redukcija mobilnosti predstavljala za nas. Je li to nešto pozitivno, ima li to kakav opipljiv e, učinak? Ili je posrijedi jednostavno jedan e, novi trend na društvenim medijima? Hvala. Gospodine Deli. Evo, čuli ste pitanja. Svi se slažu da ova studija doista može dobiti pozitivnu ocjenu s obzirom da se tu postavlja i čitav niz pitanja, ali postoji i određeni pesimizam kada je riječ o perspektivi. Imate četiri minute da nam sad to rezimirate tako da bismo radili u skladu s radnim vremenom naših e, konferencijskih prevoditelja. Izvolite, da, e, mislim da treba znati sintetizirati i u odgovorima. Izvolite. Jesam li vas dobro čuo da spominjete četiri minute? U redu, pokušat ću se onda usredotočiti na ono ključno što smo čuli tijekom rasprave. Jedna stvar koja se ovdje pojavljuje jest taj prijedlog koji smo dali Vaši komentari u neku ruku svode se u mnogo čemu na to da mi nudimo nešto dobro, ali to nije izvedivo jer stvari su previše komplicirane. Shvaćam to, e, ja dolazim iz akademskog svijeta. E, po definiciji govorimo o stvarima kako bi trebale biti, a naravno stvarni život e, je nešto drugo. On kao da je usredotočen na to da vas osujeti. E, razumijem to. E, naravno da mi je jasno koliko je teško pregovarati s vijećem e, ili koliko je teško stvoriti jednu jedinstvenu agenciju kad su aspekti modalnosti toliko razdvojeni u Europi. Pojavljuje se i tema mobilnosti. Rasprava u vezi s pitanjem govorimo li mi da će veća ulaganja dovesti do drugčije ili veće mobilnosti. E, to je povezano i sa pitanjem e, gospođe Deli. E, što je sa smanjenjem mobilnosti? Je li to nešto dobro, nije dobro? Naravno da to ima niz mogućnosti. Pokušat ću odgovoriti. Da kako? da mobilnost u neku ruku raste pretjerano, no s druge strane posrijedi je temeljni aspekt kvalitete življenja. Dakle, osnovno je u tome pronaći odgovarajuću ravnotežu u svim aspektima koji su relevantni za održivost. Održivost naravno podrazumijeva ravnotežu ekoloških aspekata, gospodarskih i drugih. I u tome je cijela stvar. Neki od nas usredotočuju se previše na gospodarstvo okolišne aspekte negiraju ili ignoriraju. S nekima je obrnuto, a ukoliko Europa ne bude rasla u budućnosti, to će predstavljati problem za sve nas. U srži stvari je, dakle, pronaći tu ravnotežu. Kad je o tome riječ, mislim da trebamo razumjeti da E, investicije predstavljaju bitan aspekt, pri čemu postoji niz načina kako možemo ići na ulaganja, da pritom smanjujemo onečišćenje i ublažavamo klimatske promjene. Ključni problem mobilnosti na kraju priče nije obujam infrastrukture, nego je riječ o tome da je mobilnost kao takva vrlo neučinkovita. E, mnoga vozila, vagoni i slično kreću se sa samo po jednim putnikom tu je onda i razvoj čistih goriva, no to se ne provodi u dijelu u dovoljnoj mjeri jer postoji nedostatna infrastruktura za punjenje primjere radi. Treba dakle promatrati ulaganja kao način e, kojim se može poticati najbolje konekcije među modovima. I onda se taj aspekt modalnosti može potaknuti, što neki od vas očito žele. Tu je onda i stvar infrastrukture za električna vozila koju treba dodatno razvijati kako bi se došlo do ravnopravnog natjecanja, do jednakih pravila za sve. I to se pojavilo u jednom pitanju. Moje mišljenje u vezi s time da danas u Europi nemamo pravedan sustav jer imamo različite pristupe oporezivanju. Smo mog pristupi oporezivanju trebaju se u znatno većoj mjeri usredotočiti na okolišne aspekte i to onda podrazumijeva ujednačavanje pravila igre, pa pogledajmo što će onda biti. To je i pitanje poticaja, recimo poticaja za dijeljenje vozila, za korištenje čišćih modaliteta prometa. Postoji jedno pitanje koje smo čuli, mislim da je izuzetno zanimljivo. A tiče se toga je li moguće smanjiti mobilnost? I postoje li kakva znanstvena istraživanja na to temu? Neovisno o tome kakve mjere usvajamo, ljudi se žele kretati u sve veće i veće mjeri. To je stvarni život, to je činjenica. S druge strane, Ukoliko se ljudi žele kretati, to znači da u znatnoj mjeri poistovjećuju svoju kvalitetu života sa mobilnošću ukoliko žele posjetiti baku, djecu ili nekoga trećeg. Prisiljavati ljude da se ne kreću e, nije stoga pravi pristup po mom mišljenju jer trebamo poštovati slobodu svih ljudi. Stoga se to može očekivati i dalje sukob raznih gledišta. Treba povisivati razinu svijesti u vezi sa zdravim navikama u mobilnosti. Tu je onda i pitanje poticaja. Promet je po mom mišljenju nedostatno valoriziran u smislu cijena. Ukoliko naime putujemo po nižoj cijeni no što nešto treba proizvesti, odnosno to pružiti kao uslugu. Krenimo sada na neke druge aspekte. Čini se da imam još samo jednu minutu. Spomenuli ste još nešto. Fokus na dodanu vrijednost. Tu je bilo i kritika prema Europskoj investicijskoj banci. Otkrili smo to. E, pitanje u vezi sa učinkovitošću fondova, to se pojavilo i u jednom vašem pitanju. Mi sada nemamo zapravo instrumente kojima bismo mogli tu efikasnost točno uspoređivati. E, u kojoj mjeri je dakle moguće imati mehanizam kako bismo evaluirali efikasnost, jer ne govorimo to samo o ekonomskoj efikasnosti, nego o ravnoteži među raznim aspektima, područjima i tako dalje. To je jedan od velikih izazova prometa. Mi iz akademskog svijeta radimo upravo stoga na mehanizmima kojima se relevantne stvari mogu uklopiti i integrirati u odluke. No mislim da smo u neku ruku korak iza. E, većina evaluacija koje se provode u glavnini se usredotočuju na administrativne aspekte, ne toliko na utjecaj. To je jedan od razloga zašto preporučujemo uspostavu jasnijeg okvira posvećenog upravo utjecajima. I također pitanje uravnotežene metodologije u vezi s tim instrumentima je kao još jedna bitna stvar. Jedan od ključnih problema u kontekstu budućnosti je to što od prošlosti nismo uspjeli dovoljno toga naučiti u smislu provedbe. Hvala lijepa gospodine Vasalo na prezentaciji, a također i na odgovorima na pitanje. Obećajem da će i Laura Garrido dobiti prigodu govoriti idući puta kad se susretnemo. No, želite li možda sada nešto reći? Možda i u vidu svojevrsnog zaključka. Pa e, jedino što bih ovdje spomenula, što mi pada na pamet kad govorimo o temi smanjenja mobilnosti, E, jest e, pitanje dnevne mobilnosti. Trebamo li mi doista ići na to neko konkretno mjesto, odnosno na identičan način e, postupati sa mjestom rada? Možda naravno ukoliko želite posjetiti majku koja živi u Parizu, neću vam reći nemojte ići automobilu. No možemo ujedno i uravnotežiti pravile igle onda ne morate ići nužno automobilom, možete uzeti vlak. Tako da, da, doista mislim da postoje određene mjere koje možemo provoditi kako bismo s jedne strane smanjili mobilnost, a s druge kako bismo izbjegli bilo kakvu prisilu prema ljudima, kako oni ne bi putovali tamo kamo žele putovati. Hvala vam lijepo na ovoj studiji. Zahvaljujem također prevoditeljima koji su ostali malo duže s nama. Nadam se da će ovo doista imati odjeka i u Europskoj komisiji. E, financijski putokaz bit će svakako jedan od velikih e, pitanja, jedno od velikih pitanja u ovom razdoblju, posebno ako želim odgovoriti na promet koji treba biti dakle i